Dragi kolege, nažalost e, još jednom moramo započeti nastavak za zasjedanja prisjećanjem na žrtve međunarodnog terorizma. To je nešto što polako, polako evo prelazi nažalost i u naviku. Ovaj put je jedan ubojica pogodio dvije žene, to je dvostruko zlo i očito je da taj izbor nije bio malo slučajan. Ravnopravnost između muškaraca i žena koja postoji u našim europskim vrijednostima predstavlja jednu od naših najdražih vrijednosti. To je jedan od elemenata koji označava naš način razmišljanja i način života. Ako pogodite žene, želi se pogoditi ono do čega nam je najviše stalo. U ime parlamenta. Želim izraziti sučut obiteljima ovih žena koje su jučer ubijene u Marseju. Želim izraziti solidarnost prema građanima toga francuskog i evropskog e, grada. Te želim e, također reći da smo jako odlučni u tome da zaštitimo vrijednosti u kojima u koje vjerujemo. Nećemo pognuti glavu i nećemo promijeniti svoj način života. Ići ćemo naprijed sve dok ne pobjedimo terorizam. Prije nekoliko minuta putem jedne izjave ISIS eh, je rekao da on stoji za napada u Las Vegasu. Nikad nećemo moći objasniti što je ono što uspije nagnati čovjeka da napravi tako nešto naspram drugih ljudi. Međutim, bez obzira na motivaciju, jer vlada SAD-a ne, ne spominje terorizam kao, kao razlog, Želim izraziti solidarnost e, i sučut e, svima onima koji su na bilo koji način bili zahvaćeni ovim tragičnim događajima. Mi smo bliski nevinim žrtvama, obiteljima koje pate zbog gubitka najdražih e, u ovako dramatičnim okolnostima. Zahvalio bih svim službama koje su pristigle u pomoć svojim sugrađanima. Na koncu želim podsjetiti na žrtve atentata prošle subote u Edmontonu u Kanadi. Zamolio bih vas da mi se pridružite u minuti šutnje na spomen svih ovih stradalih. Nastavljamo, proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 14. rujna ove godine. Usvaj, zapisnik i usvojeni tekstovi od 14. rujna su sada dostupni. mali prigovora? Zapis